il presidente predsjednik europskog parlamenta Danas e, smo pozvani da se izjasnimo i kada se radi o gospodarskom i trgovinskom sporazumu između EU i Kanade, radilo se o jednom vrlo dugom procesu koji je bio pun prepreka. Mislim da je sada upravo izražena e, protivno stajalište. Ovo je staklena kuća i mislim da svi moraju poštovati pravila. Mnogi su se izrazili protiv e, ovoga ugovora, mnogi građani su izvan ove vječnice izrazili svoje ideje ali važno je da se poštuju uvijek pravila i da se poštuju tuđe ideje. Parlament mora biti sudionik i moja je dužnost osigurati da odluke koje se donose u ovoj vijećnici omogućuju Europskom parlamentu da bude u centru političke aktivnosti zato što građani koje mi svi zastupamo trebaju znati da njihovi zastupnici brane njihove interese. Kao i obično, ja neću glasati, ne zato što nemam svoje vlastita mišljenja i ideje, nego zato što, po mom mišljenju, pozicija predsjednika mora biti e, ono stajalište koje je e, prihvatio parlament.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 Gospodin hvala gospodine predsjedniče. Mislim da nakon ovakvog kontroverznog glasovanja e, možemo dati i neke dobre e, vijesti. 6. veljače e, naša je kraljica imala safirnu godišnjicu i mislim da će kolege željeti čestitati našoj kraljici, posebno one kolege iz Commonwealtha, iz Malte i Cipra. Hvala vam lijepa. Dobro. Zastupnik Valencijana. Samo pitanje, gospodine e, predsjedniče, nisam shvatila. Je li ovo pitanje? Vi nećete glasovati danas ili nikada nećete glasati? Ja sam glasao kao potpredsjednik, ali neću glasovati kada ću predsjedati ovim zasjedanjem, zato što mislim da e, je to moje, moje vlastito mišljenje i mislim da pozicija e, predsjednika mora biti stajalište parlamenta. Dobio sam iz e, europskih pučana zahtjev da imenujem jedno izaslanstvo, to će biti u oralnom, u usmenom, e, e, u usmenom procesu, međutim ako se to ne prihvati u e, usmenom procesu, onda će se to prihvatiti. Dakle, radi se o zastupniku Aranžeu koji će zauzeti mjesto zastupnika Rausa.